Dakle, idemo sada na prvo glasovanje. Radi se o produljenju mandata istražnog odbora. Konferencija predsjednika dobila je u zadatak provjeru mandata i e, ispitala je navodno kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u pogledu pranja novca, izbjegavanja poreza, utaje poreza. Radi se o zahtjevu da se mandat produlji za daljna tri mjeseca. To je odobreno zbog toga što je istražni odbor već daleko napredovao u svom poslu tako da su sva izaslanstva dobro napredovala u istraživanju ovih nepravilnosti, ali potrebno je učiniti više. Radi se o dokumentima koje treba ispitati i radi se o saslušanju još nesaslušanih dionika. Tako da smatramo da je produljenje mandata nužno kako bi on do kraja bio u potpunosti dobro proveden. Ukoliko nemamo prigovora na odluku konferencije, konferencije predsjednika, tada ćemo prihvatiti produljenje mandata i odobriti.